Okay, dan... Eh, dakle, dragi kolege, pozdravljam vas sve srdačno na zajedničkoj sjednici sa povjerenicom Malmstrom i povjerenikom za poljoprivredu gospodinom Filom Hoganom. Srdačnu dobrodošlicu im želim. Dakle, radi se o tome kakvog učinka će imati trgovinski pregovori koji su već potpisani ili koji će tek biti sklopljeni imati na poljoprivredu. Ova rasprava nas prati već neko vrijeme, pogotovo vezano uz TTIP ili CETU i tu u području poljoprivredne politike često čujemo različite izjave, različita mišljenja i Mislim da dobra trgovina pod dobrim uvjetima generira rast i to se naravno treba i odraziti u području poljoprivrede. Tu postoje različita mišljenja. S jedne strane imamo prehrambenu industriju koja e, je i tekako orijentirana na izvoz i kada pogledate još jedan puta sporazum sa Kanadom, tu se radi i o pitanju mliječnih proizvoda i sira. To je jedan velik interes europske poljoprivrede, dakle prerađeni proizvodi, prerađevine su i tekako u interesu Europske unije, ali i zemljopisno podrijetlo, odnosno zaštita zemljopisnog podrijetla jer e, Europska unija je najveći izvoznik poljoprivrednih proizvoda na globalnoj razini. S druge strane, imamo i neke negativne e, značajke i vidimo da poljoprivredna politika treba biti izmijenjena na održiv način i o tome treba razgovarati. Dakle, postavlja se pitanje postavlja se pitanje izazova i šansa i stoga me veseli što su e, povjerenik i povjerenice danas ovdje s nama. Nismo utvrdili redoslijed to je sada zadatak komisije tko će prvi uzeti riječ. Ja, ja, ja. E, ich gebe meinem jetzt das Wort. Dobro, ja ću sada su predsjedatelju dati riječ, a onda on može e, najaviti prvog govornika. Izvolite. A među čaše komisarze Dame i gospodo, želim e, dobrodošlicu i povjereniku i povjerenici. Pozdravljam sve e, druge prisutne. E, sastanak poput ovog danas ima zaista povijesnu dimenziju i on je vrlo značajan. Vrlo je značajan zato što ono što se događa u europskoj poljoprivredi ovisi ne samo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, o veličini proračuna za poljoprivredu, već ovisi i o nekim vanjskim čimbenicima. Možda ću zvučati ogorčeno kada ću govoriti o pojedinim temama. To je zato što mislim da se u, ni u parlamentu ni u komisiji E, ni u drugim instancama e, koje se bave vanjskim dimenzijama, primjerice odbora INTA, dakle na svim tim mjestima nedostaje naglaska na vanjske čimbenike koji odlučuju o onome što se događa u Europskoj uniji, u europskoj poljoprivredi. To je tema koja je meni posebno prirasla srcu za koje se ja borim. Zato što vjerujem da utjecaj vanjskih čimbenika je zaista bitan. I stoga je važno raspravljati o svim pitanjima vezanim za trgovinske sporazume i pregovore koje se oko njih vode. Jer svi oni imaju utjecaja na sektor poljoprivrede. Cijene se ne određuju u Europi, već u svim drugim dijelovima svijeta. Često za vrijeme pregovora o e, trgovinskim vezama zanemanjivala se poljoprivreda radi pružanja financijskih i drugih vrsta usluga. Upravo iz tog razloga današnji sastanak ima povijesnu dimenziju. Naime, mi se sastajemo s poljoprivrednicima, mi se sastajemo s predstavnicima prehrambeno-poljoprivredne industrije. To je područje vrlo široko, ne radi se samo o preradi i o trgovini. Radi se o cijelom sektoru poljoprivredne proizvodnje. A uvjeti tako jednog velikog dionika na tržištu odlučuju se na e, trgovinskim pregovorima. Ti se trgovinski pregovori održavaju i e, to na regionalnoj razini, u regionalnim okvirima, a ne nužno na razini svjetske trgovinske organizacije. I upravo će u budućnosti glavnu ulogu igrati regionalni sporazumi. Iz tog smo razloga zaista uložili puno napora da bismo uvjerili komisiju da nam predstavni kumulativni učinak trgovinskih sporazuma o kojima se pregovarali su već potpisani poput CTTTIP-a, sporazuma s Mercosurom. I radi se također i o budućim sporazumima e, s Novim Zelandom ili pak Australijom. U tom smislu možemo sagledati sve opasnosti koje vrebaju europsku poljoprivredu, a mislim da tih opasnosti ima, da se radi o ozbiljnim prijetnjama. Pozdravljam za početak sve sudionike ovog sastanka. Želim se zahvaliti predsjedniku odbora INTA. Htio bih se zahvaliti povjerenicima što su došli na naš sastanak. Vrlo će nam biti drago e, saslušati što će oni reći o situaciji u poljoprivredi. Znamo koliko je važna sigurnost opskrbe hranom. Znamo da svi u svijetu na različite načine podržavaju poljoprivredu. Oni svi rade što god mogu. Znamo da e, sve treće zemlje pokušavaju podržavati svoju poljoprivredu. Puno hvala gospodine supredsjedatelju. Je li komisija u svojoj mudrosti odlučila tko će prvi uzeti riječ? ok die Dakle, to će biti gospođa Malmström, izvolite. Chairman. Uh- Najpše hvala predsjedniče, povjereniče Hogan, dame i gospodu, uvaženi zastupnici, hvala vam što ste mi pružili ovu mogućnost da se sastavim s vama, naravno s odborom INTA, s kojim se redovito sastavim, ali i s odborom e, za poljoprivredu, odborom AGRI. I ovo je izraz bliske suradnje između e, našeg tima i povjerenika Hogana i odličan je način susreta. E, savršeno sam svjesna da ste svi zainteresirani za trgovinsku politiku, da ste uložili, da ste izradili brojne dosije, trgovinski sporazumi, TTIP, Tunis, strateški, strategija strategije i tako dalje. Znam da je strateška strategija važna i poljoprivredna strategija važna za europski identitet, što je i predsjednik Juncker potvrdio u svom obraćanju o stanju Unije u rujnu. Poljoprivrednici e, se su ti koji se skrbe za naš okoliš i e, štite našu prehrambenu sigurnost i zato e, se sad tu puno više radi nego pukom gospodarstvu. Tu imaju brojne vrijednosti što se ogleda u načinu na kojim Europska unija prilazi e, poljoprivrednom tržištu. Naravno, naš prvi cilj jeste otvoriti tržište e, i pružiti mogućnosti europljanima, poduzetnicima, no isto tako vjerujemo da trgovina treba biti ukorjenjena u europske vrijednosti kao što je zaštita okoliša i dosljednost e, sa širim politikama, vanjskom politikom, na primjer, e, i temom e, prehrambene sigurnosti. I upravo zbog toga što imamo zajedničke polazi, zajednička polazišta, područja kojima se bave INTA i AGRI su od velikog značaja i oba uvažavaju da treba zaštititi određen proizvode od otvornog tržišta i uvoza. No, sve to se treba prilagođavati s vremenom, a danas e, je ravnoteža između europskih interesa, ofenzivnih i defensivnih e, briga drugačija. Dakle, eksport je sve važniji za e, poljoprivredno prehrambeni sektor. Sada mijenjamo, pomjeramo granice i prodajemo izvan svojih granica. prošle godine imali smo pozitivnu trgovinsku bilancu i porast od 8% zadnjih 10 godina, što znači da poljoprivredni izvoz e, je od velikog značaja i za izvoz Europske unije. Europska unija e, ima 1,4 milijuna radnih mjesta za samu poljoprivredu, e, prerada prerađivačka industrija 6,4 milijuna, a i sve su to brojke koje rastu svake godine. Dakle, to znači da ukoliko Europska unija želi biti u usluzi poljoprivrednom sektoru, osobito a i cjelokupnom gospodarstvu, moramo raditi više kako bismo pristupili dodatnim novim tržištima. To je prvi cilj naše velike agende o bilateralnom i slobodno trgovinskim e, sporazumima, trgovinskim sporazumima. Na taj način rješavamo tri barijere s kojima su naši e, poduzetnici. Naravno, prva tradicionalna, e, tradicionalna barijere kao što su carine. Ljudi nas govore da nema više, da nije pravoslo puno carin na, na globalno gledano, ali ima i one su velika, veliki veliki problem za naše poduzetnike. Europski Izvoz e, žita je u 12 e, država, e, ključnih država predstavlja 12%, govedne 25%, šećera 12%. I nastavimo, Europska unija nastoji riješiti probleme. S Kanadom carine predstavljaju između 10-20%, no sporazum s Kanadom CETA E, bilo je dogovoreno da se riješimo, da se slobodimo 94% carinskih nameta. To, e, pod, to obuhvaća sve e, poljoprivredne carine. I isto i za osjetljive proizvode kao što je cir, dogovorili smo kvotu od 80 85,5 tisuća tona, što bi omogućilo da se dvostruči izvoz sira. Drugi sporazum koji ćete, o kojem ćete uskoro, e, koji se sad prevodi i koji ćete uskoro dobiti e, je sporazum s Vjetnamom. Tu će se ukloniti e, carine za vino, svinjetinu, zamrznute i prerađene proizvode i tako dalje. Sa Kinom carina za pića i alkoholna piće 75% i tako dalje. To su ogromni iznosi novca i nadamo se da će doći do velikog poboljšanja te situacije tijekom e, sada e, pregovaramo sa japanskim kolegama o prerađenim e, o prerađenim prehrambenim proizvodima i drugim kao što su svinjetina i dodatni no čak i s partnerima kao što je Mercosur moramo e, imati na umu naše defenzivne strategije. No, tu se i dalje može poboljšati situacija za, na primjer, masno ulje, krumpir, e, mliječne proizvode, breskve i tako dalje. Dakle, može se e, veliki napredak stvariti ukoliko se ukinu carine, no to nije dovoljno, moramo riješiti i sanitarne, fitosanitarne e, barijere koje i često ograničavaju pristup e, čak i onda kada su carne uklonjene. Dakle, svjesni smo prava svih vlada da uređuju naravno e, u svom javnom interesu. Mi se zalažemo za to pravo i u Europi doma i u odnosima s, pa, partnerima. Vlade moraju jamčiti prehrambenu sigurnost i zaštitu okoliša. No nije uvijek jasno je li to ona najplemenitija motivacija u svim zemljama. Jako često imamo procijeniške mjere koje su prikrivene. U drugim slučajevima može se ostvariti jednaka regulatorna kvaliteta na učinkoviti način, e, na drugi način, e, na drugi način i ovdje trgovinski sporazumi pomažu. Pregovori jačaju povjerenje između regulatora u strana i olakšavaju donošenje, iznalaženje rješenja. Dakle, Izvoz e, govedini, govedina je bio dobar primjer, napredovali smo sa Japanom, e, SAD-om, Kanadom i Ukrajinom i drugim zemljama. E, Pregovori mogu rješavati sistemske probleme kao što je prihvatljivost regionalnih rješenja u slučaju izbijanja oboljenja ili napređuju prihvaćanja koncepta Europske unije kao jedinstvenog pravnog identiteta u CET postoje, imamo veterinarske sporazume i dogovore sa državama kao što je Kanada. To je uključeno u CET-u. I tu su određeni novi postupci koji će olakšati e, brojne trgovinske odnose. A treći cilj naših trgovinskih odnosa jeste osigurati zaštitu naših e, e, proizvoda sa eh, eh, zaštićenim zemljopisnim od eh, podrijetlom, kao što su parmeđano ređano i tako dalje. Sporazum s Singapurom, Središnjom Amerikom, Kolumbijom, Južnom Afrikom uveliko su napredovali po tom pitanju i Znate da e, se procjenjuje na 11,5 milijardi eura ovaj iznos, to je velik e, iznos, naravno kako bismo, kako bismo to ostvarili moramo nešto i e, dati, to je cilj pregovora za neke zemlje, mhm. njihova glavna motivacija uspostave potpisivanja sporazuma sa Europskom unijom jeste pristup jedinstvenom tržištu za industrijska dobra i usluge, no za druge druge žele bolji pristup poljoprivrednim proizvodima, a ponekad su to jako osjetljivi proizvodi s obzirom da su oni najzašćeni i to je nešto je jako razumljivo iz njihove točke gledišta, jer za brojne od naših trgovinskih partnera oni imaju brojne e, poljoprivredne, e, dobre proizvode koji su jako važni za njihov izvoz. Dakle, kako možemo napraviti e, zdravu računicu? To se radi uz ograničene carinske kvote, svaki put kada partneri do traže pristup našem tržištu, te kvote određene su na temelju temeljne analize situacije i sektora na koji se odnose i s ciljem da se ne ugrozi dakle tržište i jako smo osjetljivi kada se radi sa partnerima koji su veliki izvoznici osjetljivih proizvoda u EU, uniji. Dakle, to se tiče Merkosura ili e, govedine i to, to je nešto s čime se bavite i, i vi sami. Ovi partneri jako su važni za nas, naravno. I kada se tiče poljoprivrede isto tako, no nećemo preuzeti nikakve obveze koje idu dalje od e, koje, koje ne bi mogli prihvatiti ugroženi sektori. Studija o kojoj ćemo danas govoriti i povjerenik Hogan će se detaljnije govoriti, baviti time, e, analizira 12 slobodnotrgovinskih e, sporazuma i objavljena je tijekom e, početku mjeseca pokazuje da trgovinski pristup Europske unije funkcionira. Ako se na Koreju, tu se jasno vidi da od kako je stupio na stranku 2011. godine, naš e, poljoprivredni izvoz porastao je za 14% skoro. E, izvoz je udvostručen za prerađene, za najprerađenije proizvode, konfekciju, tjesteninu, i tako dalje, a, mješni mliječni proizvodi 30%, a meso za 5, 10%. Dakle, Gospodarski model koji je koristen u toj studiji predlaže da je e, sektor e, cjelokupno uveliko izvukao korist toga, velike dobiti su ostvarene i e, proizvod mlječne industrije i svinska industrija su, koje su bile u godinama problemima, sada su na uzlaznoj putanji, no to može biti kod koristi za druge sektore kao što je proizvodnja govedne. I to je nešto o čemu treba razmisliti, moramo E, i dalje dakle nastaviti pregovarati. No sve to nešto što moramo imati e, sagledano u globalu jer e, gospodarski modeli mogu samo dati nepotpunu viziju. Treba vidjeti što će se desiti u buduće jer tu su i neke analize koje se tiču toga što će se desiti u buduće, ali to je teško, teško analizirati. Dakle, mi čestitamo na odličnim analizama, ali naravno uviđamo da postoje neka ograničenja u tim analizama, tu se ne vrednjuju barijere, odnosno model uklanjanja SPS barijera, jer to ne možemo mjeriti, još to jednostavno taj model mjerenja ne postoji. I tu nisu uključeni procesuirani poljoprivredni proizvodi, e, a mnogi od njih mogu jako e, napredovati, dakle masno ulje, e, biljna ulja koja, koja se izvode, izvode 70%. Isto tako u toj studiji se ne analizira način na koji se bavimo osjetljivim proizvodima, rezmira carinske rezove na 50%, ali to je, to je dosta restriktivno spram već postojećih e, modela koje koristimo. Dakle, ovo je jako važna studija i već smo počeli to detaljno analizirati, ali moramo uočiti i ukazati da postoje određena ograničenja. No, e, rado ću e, o tome danas s vama razgovarati i hvala vam još jednom predsjedatelju što ste me pozvali na ovu raspravu. Hvala puno povjerenice Malmström. Uvijek je pravo zadovoljstvo vas ugostiti. A sada dajem riječ povjereniku Filu Hoganu. Hvala, gospođo povjerenice Malmström. poštovani zastupnici. Zahvaljujem se predsjedavajućem na njegovom uvodu. Ovo je vrlo važna rasprava i događa se u pravo vrijeme sprega politike, ekonomije i poljoprivrede su važni. A e, nedavni e, politički događaj u Velikoj Britaniji i u Sjedinjim američkim državama e, su također bitni elementi, a slobodno trgovinski sporazumi trebaju se potpisivati na dobrobot naših društava. Vidjeli smo kako poljoprivreda može biti pod utjecajem budućih E, trgovinskih sporazuma. Povjerenice Malmstrom, e, već e, sada trgovina je vrlo dobra za europsku poljoprivredu. I ona je jaka i pokretač je mnogih izvoznih proizvoda, poljoprivrednih proizvoda koje Europa dakle prodaje u inozemstvu trebamo raditi na tome da prihodi poljoprivrednika i dalje rastu. E, komunikacija komisije, e, pro, e, trgovina za sve je baš ona kako mi je opisala povjerenica Malmstrom. I imat će značajnu dinamiku za otvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima. U proteklih devet mjeseci ostvarili smo novi rekord izvoza u EU. Na mjesečnoj osnovi došli smo na gotovo 11,5 milijardi eura, e, što je gotovo 500 milijuna eura više nego li prethodnih godina. Što se tiče e, svinskog mesa, došlo do 31 posto povećanja u odnosu izvoza na prije godinu dana, dok svježe povrće sada izvozi 18% više što je važno jer znamo da za svaku milijardu izvoza stvorimo 14.000 radnih mjesta. Povećali smo izvoz u Kinu, naročito svinja, skog mesa i to nakon ruskog embarga. Istovremeno, Evropska unija je prva uvoznica poljoprivrednih proizvoda i to naročito iz najmanje razvijenih zemalja pa na taj način pridonosi razvoju u svijetu. Ovo je sve uspjeh, a moramo nastaviti graditi na našim uspjesima. E, istraživanja je napravio eh, institut iz Sevilje, a eh, druge je eh, načinjen metodom koje je koristila Europska komisija koja koristi metode VTO-a. Dakle, postoje dva moguća scenarija. Prvi je liberalni gdje bi se 98% proizvoda e, podvrglo slobodnoj trgovini bez e, barijera, drugih e, je konzervativni pristup 97% slobodne trgovinske razmjene i jedna zaštita od 25% za preostalih 3%. Što će se dogoditi ako se svih preostalih slobodno-trgovinskih sporazuma potpiše nakon 2025. godine? 12 eh, slobodno-trgovinskih sporazuma predmet studije su između Europske unije, Australije, Kine, Indonezije, Japana, Merkosura, Meksika, Novog Zelanda, Filipina, Turske i eh, Sjedinjenih država. Za studiju je trebalo šest mjeseci, analize, ali ne radi se ovdje o predviđanju ili predskazanju o tome da će se tih 12 sporazuma zaključiti. Scenariji trgovine razmatraju mogućnost liberalizacije e, e, e, carina i smanjenja tih carina. Naročito smo se usmjerili na E, osjetljive proizvode gdje imamo defensivne interese. Međutim, ne možemo ići dalje od toga jer bismo na taj način razotkrili našim partnerima koji su stavovi Europske unije prilikom pregovora. Međutim, dobili smo detaljne podatke za neke značajne poljoprivredne proizvode. E, e, govedinu, svinjetinu, e, šećer i mliječne proizvode. Za mliječne proizvode vidimo da se povećava izvoz i cijene. Što se sira tiče je povećanje od jedne trećine, a 9% u optimističnom scenariju povećanje cijena. A što se tiče mlijeka u prahu povećao bi se što bi do povećanja od 16%. E, Svinjetina bi trebala imati preferencijalni povlašteni položaj na azijskim tržištima. S druge strane, studija potvrđuje da je sektor govedine vrlo osjetljiv e, model. E, pokazuje da će se s vremenom smanjiti proizvodnja i e, riža je vrlo osjetljiv proizvod, naročito prilikom pregovora s partnerima u Aziji. Šećer također. Što se tiče naših osjetljivih proizvoda, e, vidi se da je uvoz jako bitan, a što se tiče voća i povrća, e, tu se vidi da je utjecaj tih trgovinskih sporazuma prilično neutralan. Ono što je ključno i što pokazuju studije je da trebamo imati jaku zajedničku poljoprivrednu politiku. Baš kao što je rekla povjerenica Malmstrom, to moramo raditi pozitivno i na zaštiti okoliša. Moramo e, gledati kakva će biti konkurencija na svjetskim tržištima i moramo pojačati našu konkurentnost. E, poljoprivredni sektor u Europi e, će dobiti E, e, mogućnosti da se nosi nekim dugotrajnim e, preprekama i porezima s kojima se nije lako nositi. Znam da se ponekad to može dovesti do velikog ograničenja u trgovini i zato moramo izravno se dogovarati sa našim partnerima u svijetu. Što je i ono što radimo i kako ja radim svaki puta kada odlazim u mnoge e, zemlje u svijetu i pokušavamo e, zadržati e, mnoge od tih aspekata vezanih za mm, za carine. Što se tiče ne carinskih barijera, E, naročito ih e, proučavamo vezano za ruske sankcije. I e, to sve sagledavamo u svjetlu VTO-a i na bilateralnoj razini sa našim, u našim misijama koje se u polju prehrambeno-poljoprivredne prirode na svim mojim e, e, putovanjima ove godine doveo sam njihove predstavnike. Govorimo e, također o tome da izuzimaju četiri, iz četiri europske zemlje genetički materijal ovaca i goveda. Nizozemska je primjerice E, počela izvoziti teletinu u Japan i pozvali smo Japan da otvori svoje tržište teletine i za druge države članice. Sada recimo izvozimo e, i jabuke iz e, Belgije. A sljedeći puta ću ići u Kanadu i svaki puta otvaramo mogućnosti nakon takvih posjeta e, da naše tvrtke, evropske tvrtke izvoze. Dakle, zaključno mogu reći da je trgovina ključna za dobar razvoj europske poljoprivrede. Osim što je komisija dogovarala trgovinske sporazume, komisija je aktivno radila na tome da svi europski poljoprivrednici mogu raditi e, u istim uvjetima. I moramo dakle imati prave mogućnosti da otvorimo ključna tržišta i da proširimo e, našu trgovinu. Moramo također imati i promicati održivu e, razvoj i trgovinu i mislim da je vrlo važno da radimo na pitanjima međunarodne trgovine i ne smijemo dopustiti da izgubimo naše mjesto u svijetu, već moramo tražiti nove mogućnosti izvoza za europsku prehrambenu i poljoprivrednu industriju. E, hvala povjereniku Hoganu. Sada imamo sasvim i jasne e, okvire za našu raspravu dogovorili smo e, kako će sada se javljati za riječ najprije koordinatori iz obaju e, iz e, obaju odbora, nakon toga odgovor i nakon toga pitanja drugih zastupnika i to je jedan agri i jedan inta. A ono što je najvažnije sada da nitko ne može govoriti dulje od minute i pol. E, vrlo ćemo biti strogi po tom pitanju. Prva runda, dakle, koordinatori, a onda ćemo vidjeti kakva je situacija dalje. Sasvim je jasno da ako želimo mnogima dati priliku da uzmu riječ, da moramo vrlo strogo paziti na vrijeme. 16 koordinatora govorit će u prvom krugu. 8 plus 8. Možda se svatko od njih niti ne želi javiti, ali za sada svakome po minuta i po. Inta EPP gospodin Valesa. Najviše hvala, ja bio sam samo zatečen što sam ja prvi, ispričavam se. Dakle, hvala što ste mi dali riječ. Imamo određenu zadršku glede ove studije o kojoj upravo razgovaramo, jer vjerujem da možemo poboljšati možda za buduće te stvari. Jedna, jedna od stvari za koje ne mislim da je, da je dovoljno obrađena je to da nije dovoljno uzeto u obzir trgovinske sporazume koji se privremeno primjenjuju čak i ako se se navodi da će doći do liberalizacije trgovinskih odnosa u narodnim odnosima. Mislim tu na sporazumu sveobuhvatnoj i dubokoj e, slobodno trgovinskoj suradnji sa Ukrajinom. Tu se bilježi godišnji porast e, na petogodišnjoj razini. Dakle, htio bih e, znati zašto taj sporazum nije uključen u ovu analizu jer ipak ima utjecaj na poljoprivredne proizvode u određenim sektorima, osobito na zemlje susjedstva, e, dakle jedna od zemalja koja je, trpi utjecaj toga svega je moja zemlja Poljska. Zatim spominjali ste slobodno trgovinske odnose i SPS e, sanitarne fitosanitarne barijere. Mislim da moramo imati valjnu analizu toga svega jer znamo da te barijere imaju veliki utjecaj na ograničavanje e, poljoprivrednog izvoza i carina. Sada koordinator e, Pučana, Albert Des, izvolite. Gospodin Bernd Lange i Česlav Sekirski, dvoje predsjedatelja, hvala na tome što ste omogućili ovaj sastanak i klub zastupnika EPP-a želi srdačno pozdraviti dvoje povjerenika. Hvala gospođo Malmstrom i gospodine Hogan što su danas ovdje s nama. Prije deset godina sam bio, e, deset godina sam bio član u INTI i dugo sam se bavio ovom problematikom. Želim reći da mi kao poljoprivredi ovisimo o trgovini. I još ću jednu stvar reći sasvim jasno. Ako će to biti dobri trgovinski sporazumi, onda će oni svakako biti u korist poljoprivrednika. Ali mi imamo bolje proizvode proizvoda. E, sa gospodinom Langeo sam 2000. putovao u SAD i tamo sam se uvjerio da je naš sir bolji, da je naše meso bolje, da imamo bolje vino i e, moramo stvoriti dobre e, uvjete. Strah me da ako ćemo, gospođo povjerenice, dugo raspravljati o tome hoćemo li zabraniti glifosat i tako dalje, da ćemo onda da nećemo moći uvoziti proizvode iz zemalja gdje se primjenjuje glifosat, koristi glifosat. I to također treba uzeti u obzir. Ovdje u Europskom parlamentu već smo 2010. vezano uz pregovore sa Mercosurom donijeli neke važne odluke e, sa preko 500 glasova da ćemo poljoprivredne proizvode dozvoliti samo onda ako poštuju ekološke standarde, e, potrošačke standarde i tako dalje. Molim vas da to imate na umu. Hvala. A sada SND koordinator Paolo De Castro. Izvolite. Hvala predsjedatelji. Hvala povjerenici i povjereniku na ovoj važnoj današnjoj raspravi. Moramo se još jednom podsjetiti da je Evropska unija prvi svjetski izvoznik poljoprivredno prekrambenih proizvoda. Mi e, nadmašujemo i to u velikoj mjeri SAD, a to je ono što zapravo e, pokazuje i ovo stajalište, potvrđuje ovo stajalište koje su nam iznijeli e, povjerenici. Nama treba znači izvoz i Evropska unija pokazuje da i dalje ima važnu ulogu i to pokazuje veliki potencijal za naše poljoprivredno prehrambene tvrtke. Jako su bitne uvjeti, pogotovo kada je riječ o zaštićenoj oznaci zemljopisnog podrijetla, a to je jedno od poglavlja na kojima se sada radi u pregovorima. Mi smo došli do važnih rezultata, ovdje mislim na sporazum sa Kanadom. Više od 170 e, e, tih zaštićenih oznaka, što je predstavlja više od 80% izvoza u te zemlje. Mi želimo da taj rezultat e, koji smo postigli sa Kanadom se može postići i u drugim drugim pregovorima e, o budućim sporazumima. Hvala. A sada David Martin, izvolite. Hvala predsjedatelju. E, želim reći da se u potpunosti slažem s ovim što je rečeno studiji o ovome što je Pavel rekao da je Europska unija najveći izvoznik e, na svijetu i trebali smo imati velike koristi od toga svega. Evo, kada je kada CETA stupi na snagu, naša mješna industrija će imati ogromne mogućnosti, izvozne mogućnosti u za Kanadu. Imam par pitanja. Naime, ponekad sam zabrinut da naši trgovinski partneri ponekad e, ne, ne surađuju na najbolji način. primjera Vjetnam, vino, carna na vino i alkohol sa 30% na nula bi trebalo biti smanjena, ali Vjetnam je uveo svoju određenu odredbu koja će umanjiti učinke te odredbe, dakle to treba revidirati, odnosno vidjeti sa Vjetnamom. Zatim Koreja, slično nešto napravljeno, e, viski treba imati olakšice za ulazak na tržište, onda su promijenili carinske postupke i imamo situaciju gdje su određeni proizvođači e, e, trebaju platiti kaznu od 5 milijuna funti e, na tržištu Koreje. Dakle, mislim, moramo ipak zaštiti naše proizvođače zbog takvih situacije. Hvala sada James Nicholson, ima riječ. Hvala predsjedatelju, dopustite da i ja pozdravim oba povjerenika i čestitam na objavljivanju ovog izvješća koji pozdravljam, no primjećujem da se tu govori e, preskače čitav niz sektora i svjesna sam da jedan e, od sektora nije jako pozitivan, a to je sektor e, crnog mesa. Moramo biti svjesni i realni i vidjeti da trgovni sporazum s samim Mercosurom omogućuje da oni prodaju govedinu diljem Europe i to je veliki problem jer e, to što neki sektori dobro funkcioniraju, bolje funkcioniraju od drugih, nije isprika da se nastavi s politikama koje će ugroziti druge sektore. Jedna kritika koju imam spram ovog izvješća je da koncentriranjem na gospodarske posljedice ne analizira se društveni, e, društvena okolišna dobit e, koja može biti polučena. Naime, u mnogim područjima u Europi poljoprivreda nije samo gospodarski gospodarski stvar, već e, to je ona, ona, ona, stvar koja drži na oku, društvo na, na okupu i u cjelini. I sada, kako je TPP riješen, da li ćemo suspendirati TTIP pregovore? Hvala sada u ime Agrija Jens Ruder. Hvala predsjedniče. Želim zahvaliti oboma povjerenicima na velikom, velikoj podršci slobodno-trgovinskih eh, sporazuma. Potpuno se slažem sa svim onim što ste rekli, međutim, mislim da bi bilo dobro uvidjeti izazove s kojima smo suočeni što se tiče sve većeg skepticizma prema slobodnoj trgovini u Europi i većem dijelu zapadnog svijeta, bilo bi dobro da pogledamo što se događa u pregovorima s CETom, to su bili daleko najotvoreniji trgovinski sporazumi u slobodnom trgovinskom svijetu ikada što se tiče zaštite okoliša i potrošača iz europske perspektive to su bili najčvršći koje smo do sada doživjeli, a opet mnogi u e, određenim zemljama su bili jako skeptični. SAD kažu da hoće izaći iz tog e, sporazuma, evo Njemačka odbacuje TTIP zbog e, izbora iduće godine, što s Francuskom, a ovo se dešava u vremenima kada moramo više nego ikada otvarati nova tržišta za europski proizvode. E, sad pitanje koje se postavlja jeste da li komisija radi na strategiji kako bi se riješili ovi izazovi s kojima smo suočeni, gdje slobodna trgovina postavlja ona ružna riječ Dakle, kako možemo na tome zajedno raditi, volio bih čuti što mislite o tome. Hvala u ime Inta. Sljedeći govornik. Dakle, meni je drago da su ove dvije tematike ovdje spojene jer moramo dobiti pravu sliku utjecaju na sve sektore. E, teško je vjerovati današnjih dana da je tako, međutim ta slika nije crno-bijela. E, postoje velike mogućnosti za nas i zaista me impresioniraju sve mogućnosti za poljoprivredni prehrambeni sektor i za izvoz, naročito za mliječnu industriju. Vidjeli smo da CETA usvaja, otvara mogućnosti za vino i za oznake geografskog porijekla, ali to ne znači da moramo zatvarati oči pred mnogim osjetljivim temama. Povjerenica Malstrom je rekla da Postoje dakle pravo na reguliranje, osjetljivi sektori trebaju biti zaštićeni na pravi način. Tako ja barem mislim da ih se treba dobro zaštititi. Ono što je zanimljivo, e, to je i Jens rekao, povjerenja koje ljudi imaju u pravila vezana za trgovinu. Danas smo se sastali s nacionalnim parlamentima i govorili smo o sporazumu, trgovinskom sporazumu između Europske unije i Kanade. Govorili smo o tome kako ćemo se povezati s različitim sektorima i koji utjecaj će to imati na trgovinu. Moramo točno znati tko je zadužen za koje mjere. Ako se radi o tome da ublažavamo mjere, e, moramo vidjeti kako su ljudi na što osjetljivi moramo vidjeti ima li posljedica na makroekonomski rast ili pak na mikrorazini. U svakom slučaju na nacionalnoj razini nacionalni parlamenti i nacionalne vlade moraju znati da mogu poduzeti mjere, a to moramo povezati i sa mjerama vezanim za poljoprivredu. Hvala. A sada Inta Gue, koordinatorica. Hvala. Evo, ja sam eh, htjela samo zapravo pokušati izvijestiti kolege o eh, upotrebi tih sporazuma kao što su TTIP ili SETA, zato, što ćemo u okviru njih izgubiti na području konkurentnosti. Ovdje govorimo o suradnji koja se odvija eh, u okviru jedne nizozemske pokrajine i to E, prema onome što je ispregovarano u okviru TTIP-a, naše tvrtke bi trebale biti konkurentne sa, čitavom, sa čitavim nizom e, tvrtke koje djeluju na vrlo širokom području. Također, e, postoji velika zabrinutost na nekim drugim područjima zato što se drža postoji velika dvojba po pitanju relativnih troškova, po pitanju korištenja raptopamina ili također nekih drugih troškova koji bi trebali e, biti e, podmireni, a e, imat će velike posljedice ako TTIP bude sklopljen. Na temelju ove analize možemo vam reći da je i sveučilište u Mainu također iznijelo studiju o pitanju američkog mesa. U toj studiji se govori o čitavom broju obiteljskih poljoprivrednih poduzeća koje će i tekako patiti zbog utjecaja velikih američkih tvrtki koje će dobiti pristup europskom tržištu. Imam također jedno pitanje. E, studija e, govori e, o tom istom, jedna studija također na europskoj razini govori o tom istom problemu. Što vi mislite o tome? Gospođa Sendra, izvolite, imate riječ. Zahvaljujem predsjedatelju. Kada čujem povjerenicu Malmstrom i povjerenika Hogana, Prva stvar koja mi pada na pamet je ta da živimo u paralelnim i jako različitim svemirima. Da, vi živite u e, svijetu zapravo financija i e, izvoza poljoprivrednih proizvoda. Samo vidite količinu novca. Ja živim među seljacima, među seljankama, među poljoprivrednicima koji zbog vaših trgovinskih politika, zbog vaše zajedničke poljoprivredne politike i zbog vaših regulativa zapravo gube svoja radna mjesta oni su ti koji e, su sve više rasjepkani i sve više ugroženi. Kada govorite o stvaranju novih radnih mjesta, molim vas da sve te stvari stavite na vagu i da nam zaista kažete koliko će se s druge strane poslova izgubiti, radnih mjesta izgubiti. Dakle, ono što se pokuša napraviti, a to je da se sve više smanje cijene po pitanju izvoza. Kada govorimo o e, toj slobodnoj trgovini o kojoj vi govorite, ona ni na koji način neće štititi naše e, poljoprivrednike, niti će povećati, odnosno zaštititi zaštitu okoliša i zdravstvene mjere. Ona je protivna poljoprivrednicima Europske unije i također je e, ide na uštrb s svih onih poljoprivrednika e, u zemljama koje potpisuju sporazume s nama. Dakle, e, kako mogu, znači seljaci su se borili u Južnoj Americi i oni su uspjeli zaustaviti e, sve te trgovinske sporazume koje vi nudite kao lijek za sve. Molim vas da promijenite kompletno vašu politiku. Zahvaljujem. A sada za zelene gospođa Pope. Gospođo povjerenice, gospodine povjereniče, zapravo postoji problem, pravi problem. Govorimo o trgovini i slobodnoj razmjeni. To su dvije različite stvari i mislim da moramo stvari sagledavati iz te perspektive. Ja e, u, sam upravo došla i nisam imao vremena razvijeti pitanje poljoprivrede. Danas govorimo o rezultatima e, proizvodnja govedine i svinjetine, a sporazum o slobodnoj trgovini sa Kanadom predstavlja više desetak tisuća radnih mjesta koji su izgubljeni. Ako time tome dodamo slobodno trgovinsku razmjenu u budućnosti sa e, SAD-om i drugim zemljama, mnogi će imati problema i staviti ključ pod vrata. Zato što e, zapravo s e, Mnogo toga je vezano za e, tvrtke koje su u e, Kanadi i Americi, a zapravo su u vlasništvu Kineza ili obrnuto. I e, što se tiče geografskog, geografskog porijekla, vi ste danas stvorili diskriminaciju između oznaka geografskog porijekla, između onih koji su zaštićene i oni koji nisu. I danas je to stvorilo diskriminaciju unutar europskog prava koja je ilegalna. Za te proizvođače, ali i za kanadske potrošače to je neprihvatljivo. Hvala. A sada gospođa Begin u ime INTFDD-a. Hvala. Zahvaljujem povjerenicima na prisustvu na današnjim odborima. Ja ću također postaviti neka pitanja i uhvatiti ovu priliku da razjasnimo neke stvari. Dakle, istina je da su ovi sporazumi korisni za mnoge naše proizvođače, ali ne za sve. I dalje možemo prestati naglašavati sve te razlike koje postoje u Europi. Ja bih htjela neke odgovore na određena pitanja. Prvo pitanje se tiče pitanja riže. Želim pitati komisiju, možete li dati neke točne napomene o tome što se čini da se e, ograniči e, uvoz određene vrste e, riže u okviru tih novih trgovinskih sporazuma? Također, kada govorimo o sankcijama vezanim uz Rusiju, radite li na kakvim mjerama za ukidanje embarga koji je već jako naštetio našim proizvođačima kada je riječ o poljoprivrednim proizvodima? Kada govorimo o zaštiti oznaka zemljopisnog porijekla Također ja smatram da nije dovoljno ono što se postiglo u okviru CETE i zato se pitam, za razliku od kolege De Castra, e, da e, ne samo da ne trebamo doći do iste razine u drugim pregovorima, zar nećemo na taj način zapravo postaviti neki plafon, budući da su mnogi izrazili veliku zadovoljenje po pitanju toga što smo postigli i ne žele dalje od toga. Što ćemo napraviti također da razriješimo tu e, zbunjenost sa obzirom e, da mnogi od registara nisu još uvijek uređeni i da e, sve to još uvijek nije na razinu na kojoj bi trebalo biti. A sada John Stewart e, u ime FDD-a. Dobar dan, ja ću govoriti o proteinima jer se odnose na oba vaša portfelja. Mi u Evropskoj uniji uvozimo oko 13 milijuna genetski modificirane soje. Komisija je predala vrući krumpir državama članicama i one mogu odlučiti hoće li uzgajati genetski modificirani soju. Većina država članica odlučila se protiv toga. To je ogromno licemjerje i zaista pitam se u je mjeri to održivo jer e, moramo e, u taj e, miks doći mnoge E, dakle, e, još dodati i e, neo, zabranu na neokotonide koje je zapravo jedan izvor proteina koje gubimo. I što se tiče samih zrnja, možete ih jednostavno proizvoditi svake dvije do tri godine. A osim toga, sada i Kina e, miče soju s tržišta, a e, to znači da se cijena povećala i e, mi imamo puno poteškoća da uzgajemo jedine kraljevine. Ako nam se zabrani još jedan pesticid, ako vam zabravski Evropska unija, nećemo više uopće moći uzgajati soju. Jednostavno to će se prebaciti proizvodnja u e, Južnu Ameriku. Hvala lijepa. Sada NF Agri Filip Lozo. E, gospodine i gospođo povjerenice, ono što vi zovete slobodnom trgovinskom razmjenom samo je ogromna deregularizacija i e, imat ćemo industrializaciju i e, financijarizaciju poljoprivrede. Vi e, nam obećavate mnoga radna mjesta i e, povećanje prihoda. Mislim da je zapravo, a nemoguće to provjeriti, je to zapravo više ma izgleda kao propaganda. Koliko će poljoprivrednih gospodarstava nestati? Studija je iz 2014. godine predvidjela je da će zbog trgovinskih sporazuma 130 e, e, tisuća e, poslov radnih mjesta se ugasiti samo u Francuskoj. Gospodine Hogan, vi kažete da će ovi trgovinski sporazumi globalno imati pozitivan učinak. Koji pozitivan učinak? Bez obzira li se o CETI ili TTIP-u, povećat će se uvoz proizvoda koji dolaze s onu stranu Atlantika. Preplavit će nas sjevernoamerički proizvodi koji su jeftiniji, koji su slabije kvalitete i to će biti e, konkurencija našim proizvodima koji se odlikuju izvrsnošću. A tu uopće ne spominjem sada e, ruski embargo. Možda se vi trebate prvo e, E, dotaći vatru kako biste se opekli i shvatiti da nekim stvarima nećete moći više ništa promijeniti. A sada je Inta Nef Eduard Ferran. Hvala predsjedniče izgleda da što se tiče ceste da smo bili jako brzo da to skriva neke probleme. Ja imam tri pitanja za povjernike. Prvo, Kanada je nedavno usvojila program e, financijske pomoći u iznosu od 350 milijuna dolara za mlječnu industriju da li Europska komisija e, zamišlja e, financijsku pomoć za mesnu industriju. Drugo pitanje, što misli Europska komisija o više e, studija koje govore o ukidanju 50 više od 50.000 tisuća radnih mjesta nakon potpisivanja sporazuma između Kanade i Europske unije. Treće pitanje o Eh, oznakama zemljinskog porijekla koje nisu marginalna stvar. Dakle, to je nešto od ključnog značaja. Eh, ne mislite da ćemo eh, baciti u bescijenje izvrsnost europskog teritorija na u ime slobodne trgovine? Najpša hvala vam. Dakle, zaključujemo prvu rundu pitanja. Sada molim povjerenike da odgovore na pitanja. Maksimalno 10 minuta svaki. Sada ćemo ići suprotnim redoslijedom i započet ćemo s gospodinom povjerenikom Hoganom. Izvolite. Hvala predsjedatelju. Najprije gospodin Velesa spomenuo je pitanje o Ukrajini. Sporazum sa Ukrajinom obuhvaćen je studijom I to se tiče svih sporazuma koji se primjerno promjenjuju. Dakle, ovo pojednostavljenje bilo je nužno s obzirom na vrstu analize koja se ovdje provodila. Dakle, Ukrajina je uzeta u obzir. I slažem se s vama da valjna je analiza sanitarnih fitosanitarnih mjera je nužna, ali nemamo još model e, po kojem to možemo točno napraviti. Dakle, ukoliko nam možete dati vi model, onda ćemo ga vrlo rado uzeti, ali za sada ne znamo kako to mjeriti. Slažem se s gospodinom e, desom da ako kažem kaže nam treba e, za okoliš rad, e, prehrambene standarde, jednak pravila u svim slobodno trgovinskim sporazumima. Gospodin Martin spomenuo je Vjetnam i poreze koji e, uništavaju nešto što je bilo dogovoreno. Evo, za zadovoljstvo vam mogu reći da sam bio nedavno u Vjetnamu i govorio sam s vjetnamskim vlastima o tome direktno i revidirali su, odnosno odlučili su vidjeti što mogu poduzeti po tom pitanju. Naravno, mi ne možemo govoriti suverenim državama e, što da rade po pitanju svojih poreza, isto kao što ne možemo ni državama članicama Europske unije, no u svakom slučaju ja sam razgovarao o toj temi i vidjet ćemo kako se stvar razvije. razvije. Gospodin De Castro rekao je da jak podržava trgovinu u kontekstu zapošljavanja i kontekstu gospodarskog rasta i slažem s njim. Gospodin Nikolson, mogu vas uvjeriti da što se tiče Govedne i Merkosura da na tome radimo i vidjeli ste na ponudi koja je u petom mjesecu ponuđena da se nije nastalo po tome, tom pitanju jer ambicije našeg partnera Merkosura e, što se tiče govedne su bile prevelike i budite sigurni da pazimo na to. Gospođa Malstrom je u velikom broju slučajeva rekla što se tiče TTIP-a, to je u hladnjaku. E sad treba vidjeti što će se, dakle to čuvam pri ruci, da vidimo što će se desiti u buduće. razumijem skeptik, skepsu određenih e, kolega po pitanju trgovine, no bilo bi dobro da se raspolaže e, valjanim informacijama kada se pregovara i ako možemo doći do pravih informacija o tome e, što se nalazi u slobodno trgovinskim sporazumima, onda je to dobar početak, a krive informacije koje imamo o onome što se ne nalazi u određenim sporazumima, to je može biti problem. A može biti zanimljivo za neke da stvaraju krive informacije, dezinformacije. No u svakom slučaju najbolje je da se da stavi na raspolaganje ljudima paljene informacije i da oni sami dođu do pravi zaključaka. Gospođa Šake rekla je da države članice moraju uzeti same e, mjere e, i prilagodbe globalizacije. Naravno to je u njihovoj nadležnosti, a često to zanemaruju. Nije na Europskoj uniji da im to govori. No, u svakom slučaju slažem se da se te prilagodbe treba napraviti u kontekstu globalizacije. Spomenuti su mala srednja poduzeća ja u poljoprivredi moram se baviti i potrošačima i proizvođačima u okviru zajedničke poljoprivredne politike i uvijek to imam na umu i što se tiče sigurnosti hrane i kvalitete hrane i uvjeta u kojima rade naši poljoprivrednici. Oni znaju da moraju raditi na održivoj proizvodnji i da se priprema tržište budućnosti i to svi radimo i imamo najvišu, najviše e, standarde kvakvoće na svijetu. Možda se vama, vi ne slaže s tim, ali u usporedbi s drugima mi smo na samom vrhu. E, ja sam svjestan da se nećete uvijek e, složiti sa mnom što god da ja kažem, ali mi 56 milijardi eura dajemo godišnje, ne samo jednom, već svake godine i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 u mnogim državama članicama države su te koje donose odluke, a ne Europska komisija, već parlament. No, mi svakog dana tražimo slobodno trgovinski sporazum s Južnom Amerikom moramo gledati kako to zadovoljiti. Ako se pregovara s zemljama kao što su Kolumbija, Peru, Ekvador ili Čili, e, gdje e, mi tu radimo, pregovaramo, ljudi su za stolom, dakle, ako vi razgovarate s nekim ima drugačiju informaciju, onda ne znam. Gospodin Bove, Imamo velike izazove u ruralnim područjima i gospodin Andrijo je na to ukazao u svom e, parlamentarnom izvješću što se tiče zapošljavanja i zato se moramo postarati da imamo e, zašto osjetljivih proizvoda u vašoj zemlji. govedna je od ogromnog značaja i zato u ovom izvješću i to jasno stoji rečeno i stavio se na raspolaganje čitav niz e, zaštitnih mjera u okviru slobodno trgovinskih sporazuma i značaja zapošljavanja. To je ogromno značaj. No, bio ako bismo, ako bi, kad, bismo, kad bismo pristali na uvjete koje traže SAD i druge zemlje, mi bismo izgubili e, brojna radna mjesta, ali naravno nećemo pristati na tako što, dakle, da bi se to što sporazuma potrebno dvoje. No, naravno, ne trebamo pristati na takve stvari, nećemo. E, oznaka zemljopisnog porijekla. To je nešto što je strano SAD u Kanadi, ali napravili smo veliki proboj tu jer se po prvi put oznaka zemljopisnog porijekla e, usvojila tamo. Dakle, i može se nadograđivati na tome. I naravno, to nije zadovoljavajuće kako trenutno stvari stoje, ali u svakom slučaju treba znati da je ovo ogroman napredak jer do sada, do, sada ništa, e, nijedna oznaka zemljopisnog porijekla nije bila usvojena. Gospodin Begin, e, način na koji radimo sa ograničavanjem uvoza. Pa tu se radi o osjetljivim proizvodima. Dakle, ako imamo osjetljive proizvode, onda sustavom TRQ e, to e, ograničavamo uvoz i to je jako učinkovito. Ja svakodnevno radim e, na iznalaženju novih novih tržišta za sve naše proizvode koji ne mogu ići na rusko, rusko tržište. I 95% naših proizvoda koji su išli na rusko tržište sada idu na daleki istok i druge dijelove svijeta, među kojima je SAD. Dakle, napravili smo veliki napredak zadnje dvije godine kako bismo relocirali to tržište. naravno, ne dobivamo istu vrijednost e, koju bismo htjeli, ali radimo na tome. Ako se budemo držali naših standarda, onda ćemo sigurno moći izvući velik korist od srednjeg, sve, sve većeg srednjeg staleža na Bliskom istoku koji želi kao kvalitetne proizvode. Mi smo često govorili o, o e, britanskom e, o britanskom sustavu e, sadnjeno u Ujedinjenoj kraljevini se ne sije baš e, ono što bi moglo biti financijski najkorisnije. Naprimjer, e, bilo bi najbolje saditi umjesto soje e, grašak i grah, što bi moglo biti jako, jako dobro za europsku poljoprivredu. No, u svakom slučaju istina je da mi imamo deficit i da moramo uvoziti iz raznih eh, dijela svijeta i poštovati razne licence i to je veliki problem. Da. No, kao što vidite u EU moramo eh, raditi i po brojnim licencama i u potpunosti se slažem sa onim što ste rekli. Da. Gospodin Ferran spominjao je isto tako temu zapošljavanja. i podršku e, sektoru govedine. Kao što znate, mi podržavamo održivu proizvodnju govedine i inzistiram na tom održivom, jer s gledišta proizvođača, za njih je opravdano imati veću proizvodnju, ali treba vidjeti što tržište traži. Dakle, mi e, instrumentima pomoći e, tržne pomoći e, na tome radimo. Smanjen je broj ljudi koji su sudjeluju u primarnoj proizvodnji, ali je povećan broj onih koji e, rade na e, drugim razinama, dakle gdje je veća dodana vrijednost, imamo 44 milijuna ljudi koji rade u sektoru poljoprivrede, među, među primarnim proizvođačima ima već, ima veći broj ljudi koji idu u mirovinu zbog e, raznih poteškoća s kojima su suočeni, bilo da se radi o e, promjenu u tržištu ili konsolidaciji, ali onaj dio ljudi koji rade na strani gdje je veća dodana vrijednost je veći. Hvala, čestitam. Što se tiče sadržaja i vremena, sada predajem riječ povjerenici. Hvala na svim ovim pitanjima. Neke od njih je e, na neke njih već odgovorio povjerenik Homgan. Da, naravno, utjecaj na tih trgovinskih sporazuma je veliki i ne postoji samo jedna jedina metoda, ali e, mi se trudimo da radimo zajedno i zajedno s povjerenikom Andriju Kajtisom, pokušavamo rješavati i probleme i pokušavamo općenito kontaktirati s trećim zemljama. Važno je stvoriti jednake uvjete za sve. E, moramo paziti e, koji proizvodi ulaze na evropsko tržište. Jednostavno, ako E, se na europskom tržištu ne može prodavati e, govedina s hormonima i postoji i pravila o sljedivosti koje moraju se poštivati. I također mi imamo pravila o dobrobitima životinja, o prevozu životinja, klanju životinja i tako dalje. A izvođači ne mogu e, e, ući na europsko tržište ako ih ne poštuju. Mi surađujemo također i sa svjetskim udrugama za dobrobit životinja. Zajedno radimo na tome i po pitanju CETE. Što se tiče geografskog porijekla, dodat ću nešto na ono što je rekao povjerenik Hogan. Imamo e, određen broj tih e, e, zaštićenih e, u oznaka porijekla u Europi. I države nam kažu koje su im prioritetne koje bi htjeli uvesti mi nismo, e, nisu sve od njih zapravo uopće predviđene za izvoz. I ovo što smo postigli do sada mislim da je uspjeh. E, bez presedana, ali e, nismo, mislim da smo jako dobro tu napravili. Što se pak viske tiče, tu kontaktiramo Koreju. Što se tiče TIP-a, ja sam se provratila iz SAD-a, E, razgovarala sam s veleposlanikom Fromanom, razgovarali smo o tome dokle smo do sada došli i do kraja godine ćemo e, uvidjeti da e, dokle ćemo doći do kraja godine i nakon tri godina e, pregovora, ali vrlo vjerojatno doći će do stanke i to dulje stanke. Među prioritetima budućeg predsjednika Trumpa TTIP nikada nije ulazio u prioritete. E, e, kako možemo poboljšati trgovinske sporazume? Ja mislim da mi jednostavno u komisiji pokušavamo postići da oni budu učinkoviti, da odgovaraju potrebama ljudi i da budu dobre za potrošače, mala i srednja poduzeća i tako dalje. Da radimo na njima transparentno i ako se založimo za transparentnost, vijeće i dalje e, odbija objaviti određene mandate, ali će vas da vi u parlamentu radite na tome da vijeće to objavi i mi jednostavno želimo da svi naši trgovinski sporazumi uključujući ne samo, uključuju ne samo norme, već i vrijednosti. Ljudska prava, zaštitu okusništa, pravo na reguliranje i e, prava rada i tako dalje. E, mi surađujemo i s civilnim društvom, ali moramo napraviti i više. E, države članice pristale su na mandat. Oni jednoglasno pristanu na svaki mandat o kojem mi pregovaramo. I oni se moraju obratiti vašoj zemlji i reći razgovarat ćemo s Meksikom, pregovarati s Meksikom i to će biti jako dobro Mm, dobre pregovori. Oni se moraju eh, aktivnije u sve uključiti i dati nam povratnu informaciju koja treba stići dovoljno rano, a ne tjedan dana prije potpisivanja ili ratifikacije, jer nam to stvara probleme. A isto tako eh, moramo se osigurati da oni koji su gubitnici zbog globalizacije vrlo rijetko se gube radna mjesta, prvenstveno zbog robotizacije, automatizacije ili tehnoloških razvoja ali e, oni dakle jesu razlozi u globaliziranom svijetu i zato moramo imati odgovarajuće alate, moramo imati načina da se s tim nosimo i da se ljudima pomogne da nađu drugu posao. Moramo na inteligentniji način koristiti fondove. Većinom to je posao za države članice, ali mi to moramo moći koordinirati. I na posljedku nekoliko izvješća e, mjere utjecaj koji bi mogli imati TTIP ili CETA. Većina njih ukazuje na isto e, povećanje rasta, više radnih mjesta i tako dalje. A postoji jedna koja koristi sasvim drugačiju metodologiju koja se nikada ne koristi za trgovinske sporazume. Ne slažem se s rezultatima te studije, niti bilo koji stručnjaci, priznati stručnjaci se ne znažu Ali ono što znamo da su svaki puta trgovinski sporazumi e, donijeli otvaranje radnih mjesta i veći gospodski rast. 220 tisuća radnih mjesta otvorilo se nakon potpisivanja sporazuma s Korejom. To sve stvara rast, ulaganja, otvaranje radnih mjesta. Postoje i neki drugi sporazumi koji su ranije potpisani i uvijek je njihov rezultat bio otvaranje novih radnih mjesta i na osnovu toga i predviđamo kako će se stvari razvijeti. Međutim, neće korist biti ista za svaki sektor i zato nam nacionalne e, vlasti e, moraju tu priskočiti i pobrinuti se za svaki sektor. Hvala. Mislim da sam odgovorila na sva pitanja na koje nije odgovorio povjerenik Hogan. Hvala. Sada prelazimo na drugi krug postavljanja pitanja kada predsjedanje predajem e, mom supredsjedatelju. Hvala lijepa. E, 30 e, se zastupnika prijavilo da uzme riječ. Svakome dajem po jednu minutu. Najprije gospodin Zulo. Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem povjerenicima. Da budem iskren, nisam toliki entuzijast kad je e, poput vas, kad je riječ o ishodu tih e, sporazuma. Dakle, iz istih onih razloga koje ste i vi sami iznijeli. Malo prije to rekla i povjerenica Malstrom. nisu sve države te i nisu svi sektori ti koji će izući koristi iz sporazuma. I zato E, ne možemo biti drugo nego protivni e, takvom, vrstu, e, takvom vrsti vođenja politike. Mi smo najveći izvoznik poljoprivrednih proizvoda i upravo zato se brinemo za sve proizvođače i sve građane i zato tražimo drugčiji pristup. Vi ste rekli da se studija tiče samo 30% izvezenih proizvoda, a ja vas pitam gdje je drugih 70%, znači gdje su studije koje se bave ostalim proizvodima. To je ono gdje se nalazi razlika. Dakle, mi ne želimo sklopiti te sporazume pod svaku cijenu, nego moramo um, eh, insistirati na kvaliteti, a to pogotovo kada govorimo o eh, sektoru eh, voća, povrća, vina, ulja, znači zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla ili pak proizvoda koji će spadati u eventualnu seriju A ili seriju B. Dakle, puno puta sam postavio to pitanje povjereniku Hoganu. Koja je vizija, dugoročna vizija Europe u poljoprivredno-prehrambenom sektoru? Kakva je naša vizija vizija za proizvodnju i unutarnju potrošnju? U kojem smjeru idemo? Pan Šulc, bardzo proša. Thank you. Um, first of all... Uh, Hvala. Pa, kao prvo želim reći da je dobro da imamo takvu studiju jer smo nekoliko vrata tražili tu horizontalnu studiju da se usporede svi e, slobodno trgovinski sporazumi, no ipak e, interesi industrije pre, poljoprivredno prehrambene industrije, dakle prerađivačkog sektora, treba uzeti u obzir jer trenutno ovi sporazumi e, su jako dobri za prerađivačku industriju kao što je dakle, a ne za poljoprivrednike proizvođače, dakle kako uzeti njihove interese u obzir te proizvođače. I drugo pitanje prema e, dakle Glavni proizvodi su e, govedina, e, riža, šećer, e, peredarstvo. Jaja se ne spominju. A jaja koje se proizvode u Ukrajini danas se prvenstveno proizvode izvoze u Europsku uniju. A, htio bih znati kako možemo spriječiti da ti proizvodi budu zanemareni. Hvala, gospođa Garcia. Puno hvala. U vašoj teorijskoj studiji ne uzimate u obzir neke mjere koje će imati gospodarski učinak s obzirom na uzajamnu liberalizaciju tržišta, a to je na primjer smanjenje netarebnih mjera kao što su fitosanitarne i sanitarne mjere. Ja bih e, vas zamolila da se potrudite po pitanju tih uzajamnih mjera. Molim vas da e, svi oni koji će sređivati s nama također zadovoljavaju te mjere koje moramo mi zadovoljavati. Da ne bi došlo do nedostatka kontrole i do e, ulaska bolesti poput fastidioza koja je ušla u našu državu upravo zbog nedostatka kontrole i nadzora nad granicama. Molim vas da napravite dublju studiju jer postoje neki proizvodi koji su ugroženi kao što su e, voće, povrće, vino i e, drugi proizvodi i kakve bi zapravo oni mogli imati e, učinke u budućim sporazumima? Gospodina. Merci. Hvala. Ja imam nekoliko stvari koje želim reći. Kao prvo, i više često spominje Južna Koreja i slažem se s vama, gospođo Malmstrom, kada kažete da smo imali jako dobar učinak sa sklopljenim sporazumom koji se tiče prvenstveno velikih e, industrijskih sektora, e, kemijska industrija, um, financijski sektor i energetika, dakle, koji spomenut. Da, dakle, sporazumi favoriziraju veliku industriju, a ne malo srednje poduzeća i to vidimo kao posredstvom ovog sporazuma sa Južnom Korejom. Mislim da to treba imati na umu. Dakle, a što je s ovim e, ugovorom s Južnom Korejom o, o, o utjecaju na okoliš i socijalnom e, utjecaju? Dakle, želim čuti kako, kako to utjecaj imalo na e, zapošljavanje, odnosno na plaće i socijalne uvjete rada u Južnoj Koreji, dakle da li je tu ostvaren napredak? Zatim drugo, većina tih sporazuma među kojima i Južna Koreja najveći korisnik e, E, najveću korist izlači ujedinja kraljevina. Dakle, imat ćemo sad Brexita, da li će se to uzima u obzir, dakle, zatim konačno CETA, oznake zemljopisnog porijekla, 10% njih spominje uz ogromne iznimke, dakle, koji, koji utjecaj toga svega prem, za oznake zemljopisnog porijekla. Zadnje je kontrola govedne e, e, sa hormonima. Ja se bojim jednog novog sanitarnog skandala koji bi mogao izbiti u Europi, koji bi mogao biti velika opasnost za cijeli sektor. Hvala, zastupnik Danten. Hvala predsjedniče. Svjetsko stanovništvo je sve brojnije, bogatstva sve veća, a Europa se s pravom interesira za osvajanje novih tržišta. Sporazumi mi se čine biti e, način, zanimljiv način funkcioniranja, no ipak e, poljoprivreda smatra da je ona, da se preko nje surava. Zahvaljujem na studiju učinka koja je proizvedena. Ta studija učinka ignorira već sklopljena sklopljene sporazume i mislim da ih treba dodati e, onima koji, se na kojima se radi kako bi znalo tačan utjecaj na sektor. Što se tiče brojki o mesu, ja sam iznenađen rezultatima jer su znatno ispod e, iznosa koje, do kojih sam ja došao. Ako napravimo sporazum s Mercosurom, e, kom, trgovinska bilanca će biti jako deficitarna od 3 milijarde 775 milijuna eura Dakle, hoćemo li imati ta sredstva? Hoćemo imati mogućnost da kompenziramo proizvođače e, područja e, gdje se e, prvenstveno bavi ispašom i ne može se drugo raditi. Gospodin Kelly, hvala povrednicima na imam dva pitanja. Kao prvo, slobodno trgovinski sporazumi su jako pozitivni bili, općenito govoreći za poljoprivredu, osobito za mljekarstvo i e, svinjogojstvo. Govedna je problematična. Dakle, imajući na umu to, u narednoj e, ZPP-u da li će komisija uzeti razmatranje pripremu dodatnih pomoći za govedinu ili raditi poticaje za poljoprivrednik stočnjake i uzgojivače da se diversificiraju na različite vrste e, poljoprivrede, imajući na umu poljoprivredne e, borbu protiv klimatskih promjena. I e, želim čestitati povjerniku Hoganu koji je rekao da je 95% e, ruskog tržišta preusmjerio. Ja sam e, u povjerenstvu za Indoneziju i vidio sam da je to bilo od e, velike koristi i jako uspješno. Dakle, kakva je mogućnost napretka razvoja tržišta sa tom e, zemljom koja se brzo razvija? Hvala zastupnik Trabela. Hvala povjereniče, povjerenice. Govorimo malo o ovoj studiji koju ste spomenuli u biti. Ta studija spominje teške scenarije za čitav niz e, sektora, dakle riža, šećer, perad e, i drugi i gdje će doći do manjih, e, manje proizvodnje, a vi govorite da je to ambiciozno. Pa ne, to je zabrinjavajući Tim prije što nam se govori o, o razvoju, ogromnom razvoju sektora mljekarstva. Ne, to nije istina. Tu bi se, tu, tu se predviđa porast cijene od 2 do 7%. Dakle, ovdje se radi o prevarama. Gospođo Malmstrom, ispričam se, ali neću vam postaviti nikakvo pitanje, jer to ničem ne služi. Vi ste u svojim ultraliberalnim uvjerenjima. Ja, jasno je da neki sporazumi su doista štetni za gospodarstvo, neka, neke sektore, poljoprivrede. Imam samo jedno pitanje, imate sporazum s Afrikom koji će uskoro biti predstavljen Europskom parlamentu, a danas na dak, tržnici Dakta, Dakara se proizvode naši viškovi E, su užasno niskim cijenama koji predstavljaju konkurenciju tamo malim e, afričkim proizvođačima i bit će još gore nakon e, sporazuma. Dakle, da li jeste li ponosni na to? Je i dalje tvrdite da svi slovno trgovinski sporazumi povećavaju dobrobit stanovništva gdje god su sklopljeni? Zastupnik Takula. Hvala predsjedniče. Vidim da procjena da je kumulativni učinak e, jako važan. Ja imam konkretna pitanja, ali većina njih e, su već e, postavili kolege, tako da nema nikakvog razloga da ponavljam ta pitanja o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama i mikrobakteriološkoj otpornosti i stvaranju dodane vrijednosti s tim u vezi. Dakle, toliko. Gospođa McGinnis, hvala predsjedniče, hvala povjerenicima. Želim sam dovezati na zadnje komentare. Naime, ovo izvješće samo potvrđuje naše mišljenje, a to je da postoji briga oko govedine i konkretno što će, kako će to djelovati na način e, funkcioniranja i razmišljanja komisije, jer to je jako važno što, što ćemo sada napraviti kada raspolažemo tim informacijama povjerenica mi je rekla da je ovo jako nepotpuno i da postoje e, rupe analizi. Što se nas tiče, mislim da je jako važno da imamo tu analizu, barem sada e, se pokreće ta tema, no jako sam zabrinuta i zainteresiran da vidim kakav će to utjecaj imati. I zadnja opaska jeste, e, puno se govorilo o slobodnoj trgovini, no predsjednik komisije je govorio i pravedna trgovina, ne samo slobodna trgovina. Dakle, molim da imate na umu to. I konačno zaštitni trgovinski mehanizmi u drugim sektorima, o tome se govorilo. Dakle, kad tržište ne funkcionira na valjan način, koji su naše sredstva, inter, mogućnosti intervencije i da li se to može raditi u sektoru poljoprivrede? Hvala. Zasnica Giljera. Zahvaljujem, predsjedniče. Ja bih se htjela usmjeriti na dva pitanja i htjela bih ih vrlo konkretno formulirati. Dakle, prvenstveno povjereniku Hoganu. Dakle, ja, ja razumijem da to spada u njegovu nadležnost. Kada govorimo o mjerama, znači zaštite e, europskog zdravlja i fitosanitarnih i sanitarnih mjera koje mi dovodimo do zaista e, krajnjih razina, to dovodi do eliminacije velikog broja aktivnih tvari koji su e, dio fitosanitarnih sredstava kojima se tretiraju naši proizvodi. I upravo zbog toga naši poljoprivrednici nailaze na velike poteškoće zato što dolazi do velikoj stigmatizacije te E, genetske tehnologije. Dakle, e, dolazimo do pitanja kako zaštititi naše usjeve ako nemamo na raspolaganju te proizvode. Također i što je, sad drugo pitanje se odnosi na one regije koje će biti najviše pogođene i na one sektore koji će biti najviše pogođeni sa e, tim novim trgovinskim sporazumima. Što je sa zaštitom našeg mediteranskog sektora proizvodnje voća, povrća i ulja, maslinovog ulja? hvala lijepa. Povjereniče Honga, e, vi govorite o tome da je trgovina vrlo vezana s politikom. To je naravno očito više nego igdje, nego u budućim sporazumima i pregovorima koje će se voditi između Europe i Europske unije. Jer Eurostat nam kaže da je e, Velika Britanija izvezla poljoprivrednih proizvoda u iznosu od 16 milijardi eura, dok je uvezla u vrijednosti od 40 milijardi eura. I e, e, sa, e, jedna trećina mlijeka iz Sjeverne Irske ide u Republiku Irsku. I molim kako ćete jamčiti svima našim poljoprivrednicima da će se pokušati ostvariti pristup tržištima na dobrobit obje strane. Hvala. Ja ću se pridružiti onome što su rekli prethodni govornici, jer e, ovdje e, se vidi da ovakav E, trka za sporazumima često poljoprivrednici smatraju da ne uzima u obzir njihove e, djelatnosti. Rizici su sve veći, a isto tako treba imati e, dobra ravnotežu između otvaranja tržišta i zaštite dionika na tržištu. Mislim da je sektor voća i povrća onaj koji se i kako zaboravio, a tamo je potrebna velika radna snaga. E, zatim postoji sporazum s Marokom, treba vidjeti kako će to utjecati na rajčice i e, zatim utjecaj na nestabilnost cijena u poljoprivredi nije proučen što je šteta. E, trebamo također imati studije koje će biti specifične za svaku zemlju, šteta što ih nema. I isto tako moramo vidjeti e, što će biti sa pojedinim sektorima na koje će ovi sporazumi utjecati, a koji već nemaju nikakve potpore u zajedničkoj poljoprivrednoj policiji. Gospođa Hazekamp. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Svakako su to eh, ti pregori katastrofa za životinski svijet i za potrošače i za poljoprivredu. Proizvodnja raste, a naš planet eh, ne raste. Eh, puno regionalnih potrošača, poljoprivrednika je ignorirano kada je riječ o ovim sporazumima i za mene je to velika sramota da e, odbor Agri e, nije izradio mišljenje vezano uz CET-u. Povjereniče Hogan, ako vi znate kakve posljedice CETA ima za poljoprivrednike, onda e, je potrebno da odbor Agri izradi mišljenje, službeno mišljenje o CETI no e, trenutačno tome nije tako. Zahvaljujem. Ja mislim da trgovinski sporazumi u puno slučajeva mogu biti pozitivni, ali ono što je sigurno, a to je da su neizbježni. Dakle, vrlo često generalizirano rečeno jest da one ko u tim sporazumima plaća one najviši račun je upravo poljoprivrednik. Dakle, to što više dolazi do izražaja, pogotovo u regijama poput moje, znači Kanarskim otocima, e, gdje e, je situacija sve gora zbog tih novih trgovinskih sporazuma i zbog velikih mjera zaštite koje e, nisu u potpunosti učinkovite i provedene. Zato vas molim da se potrudite kako biste zaista napravili studije učinka za one najudaljenije regije prije nego što nastavite s pregovorima. Hvala. Pan Nekov. Zastupnik Mekov. Hvala lijepa. E, povjerenice Hogan, povjerenice Malmstrom. E, neću skrivati e, činjenicu da se puno brinu poljoprivrednici iz Bugarske iz koje ja dolazim, a takav slučaj i sa poljoprivrednicima u drugim zemljama. Mala obiteljska gospodarstva ne mogu odgovoriti na dodatnu konkurenciju koja će ući na europsko tržište. E, Kanadžani imaju velike potencijale jer je Kanada vrlo velika zemlja, ima 35 milijuna e, ljudi, a u Europi ima pola milijuna ljudi. Otvoriti europska tržišta bit će povoljno za kanadske poljoprivrednike. Dolazi isto tako do segregacije između ekonomskih centara i periferije a europski će poljoprivrednici platiti e, visoku cijenu e, za taj sporazum. Mnoga radna mjesta nestače u Europskoj uniji, velik broj njih u poljoprivredi i to ako CETA stupi na snagu u svojoj sadašnjoj varijanti. Kako uvjeriti poljoprivrednike da će to za njih biti dobro? Hvala gospodina Flanagan. E, rekli ste te povjereniče da je dobro govoriti o poljoprivredi jer se nju organizira. Ali jedno je da je ignoriraju ljudi koji nisu vezani za poljoprivredu, ignoriraju, ali odbor za poljoprivredu je ignorira i odlučio je ne načiniti mišljenje o CETI. Komisija kaže da ćemo dobiti e, točne informacije. Ja se nadam da ćete nam ih dati i da ćete promijeniti način na koji vodite pregovore. Jer kako biste dobio informacije koje će biti točne i precizne o TTIP-u, morao sam ići u čitaonicu. Berlinski zid bi bio prava igrarija prema ulaženju u tu čitaonicu. Gospodin Lange je rekao da je taj sporazum najvećih e, postignuća. Ja bih rekao da je to problematično. Jedno je dobiti pristup čitaonici, ali ako ne možete dobiti komad papira da zabilježite tu informaciju, niti da išta fotokopirate, onda jednostavno nema e, od toga nikakve vajde. I prema tome promijenite način na koji radite. Gospodin Buda. Što se tiče naših poljoprivrednika, njima nije toliko bitno e, znači koliko se toga proizvodi, nego koliko se toga uspije prodati. To je ono što je bitno navesti u tim sporazumima. Istovremeno imamo e, iznos od ne znam koliko milijardi evropskog izvoza. Dakle, imate li možda i cifru koja se odnosi na uvoz na evropskoj razini? To je također važan element. Također vas želim pitati, postoji li distribucija između država članica po pitanju E, nacionalni doprinos sa e, tom E, tom iznosu. Dakle, sada govorimo stalno o izvozu Europske unije općenito. Mene zanima kako je to raspodijeljeno e, po državama članicama, jer me zanima e, kreću li ti izvozi prvenstveno iz istočne Europe ili zapadne i južne Europe. Kakva je ravnoteža? Također me zanima još jedna stvar koja je vezana uz Kinu i Japan. Rečeno je da četiri države mogu potpisati sporazume sa te dvije države. Gdje su ostale države članice Europske unije? Zahvaljujem predsjedateljice. Nizozemska je država e, trgovaca i izvoznika i mi smo dobri u tom sektoru. Ali također vam moram reći da postoji čitav niz e, kritičkih e, komentara kada je riječ o sporazumu CETA. Što se tiče e, povjerenika Hogana, on je govorio o promicanju održivih proizvoda. S jedne strane imamo Junkerov plan i još nekakvih 500 ili 400 milijarde koje imamo na raspolaganju. Sad ne bismo mogli možda razraditi drugačiji projekt kako bismo uspjeli doći do E, nekog rješenja i za održive proizvode u Europi, ali također i u Nizozemskoj kako bi se njih mogla najbolji mogući način izvoziti. Također se je razgovaralo i o e, sjevernoameričkom trgovinskom sporazumu, o nafti, o tome kako postoji jako puno e, velikih i drugih problema, ali ja smatram da nije baš pošteno kada kažemo da od 1994. nije bilo drugih negativnih posljedica. Kolega Dorfman. Hvala gospodine predsjedatelju. Vi ste govorili o putovanjima koje ste poduzeli Mislim da je aktivan pristup vrlo važan. Ja sam se za vikend sastao sa eh, kolegama koji su sama pošli na to putovanja i njihova mišljenja su bila pozitivna. Mislim da ne moramo biti eh, u strahu od svjetskog tržišta, no ono što me čudi i slažem se sa povjerenicom Malmstrom da sada radimo studiju gdje eh, ti proizvodi nisu spomenuti. Dakle, vino, vino se najviše izvozi i ne vjerujete mislite valjda da ćemo osvojiti svijet e, duboko zamrznutom govedinom. Ako ćemo ga osvojiti, onda ćemo to uspjeti samo sa prerađenim proizvodima. E, zatim, e, vezano u zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, svi mi naravno želimo zaštititi svoje proizvode, no mene zanima ako sam e, upravo u komisiji postoji jedan e, popis, e, popis zaštićenih oznaka i mislim da su na tom popisu uvijek iste oznake. Možda bismo trebali tu konzultirati se sa državama članicama. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala na studiji. Mislim da sustav zatvorenih gospodarstava je projekt koji je propao i mislim da bi taj sustav bio uspio da je on uspješniji i vjerojatno bi onda sada ruski bio službeni jezik. E, mi trebamo svakako izvoz smatrati šansom, gledati šansom i ne brinem se oko naše učinkovitosti, ja se brinem o neizravnim troškovima, zbog neizravnih troškova i ekoloških standarda, zbog e, barijera, postojećih barijera i birokracije. Mislim da bismo trebali e, revidirati svoje standarde ili još bolje ako imamo neke nove ideje e, i njih ugraditi jer neizravni troškovi su prijetnja i e, svakako će to biti e, negativno za nas. Hvala predsjedatelj, želim dobrodošlicu povjerenicima. Povjerenice Malmstrom, saslušao sam vas e, kada ste govorili u više navrata i zvučalo je poznato i konačno sam shvatio čemu se radi. Naime, europski, vi ste Donald Trump europske politike i odbijate saslušati prave stručnjake, vi i dalje imate svoje uvjerenja oko CETE, TITE, Merkosura, usprkos činjenici da poljoprivrednici, sindikati, civilno društvo, e, mala i srednja poduzeća i vaši savjetnici, svi su vam rekli da ste na krivom putu i isto kao što Donald Trump nije slušao stručnjake o klimatskim promjenama, vi odbijate saslušat što vam se govori o ovim dogovorima, sporazumima. I doista se pitam da li uviđate da odvraćate europljane od europskih institucija, isto poput e, Lepenova i Faraža. Treba vidjeti kumulativni učinak trgovinskih sporazuma. Ovo je u vašem sporazumu. Poruka za eurozastupnike, osobito za odbor za poljoprivredu. Možemo podržati naše poljoprivrednike ili trgovinske sporazume poput CETE, ali ni na koji način ne možemo podržati jedan i drugi. Pazimo se riječi. Gospodin Trump predsjednik jedne velike zemlje. Sljedeći govornik. Hvala predsjedniče. Ovo izvješće zvuči jako optimistično za europsku poljoprivredu, no očito je utemeljeno na simetriji, trgovinskoj simetriji s trećim zemljama i treće zemlje i Europska unija na simetričan način stavljaju svoje tržište raspolaganje. Međutim, Naša dosadašnja iskustva s trećim zemljama pokazuju da moramo činiti ustupke na poljoprivrede, a u korist drugih sektora. I to nije pokazano u izvješću. Također trebamo reći da Evropska poljoprivreda ima velike obveze, na primjer kada se radi o normama, o zaštiti okoliša, o dobrobiti životinja i o klimatskim promjenama. Sve to je skupo. Da li se to uzima u obzir? zastupnica Krupa. Hvala predsjedatelju. Želim postaviti pitanje. Globalna trgovina što mislite koji je njen utjecaj osobito na okoliš, na ljudsko zdravlje? Ja sam liječnica i vidim sveći broj mm, oboljenja, osobito karcinoma, koji su, to su civilizacijske bolesti koje su povezane uz E, otpornost antibiotike i slične stvari i one su rezultat trovanja e, do kojeg dolazi zbog korištenja kemikalija, pesticida, aditiva, a sada CETA i i drugi sporazumi omogućavaju nove hormone, da se stavljaju u našu prehranu nove antibiotike. Čuo sam neke ljude iz Kanade koji govore dobro, mi ćemo prestati s proizvodnjom gdje se koriste antibiotici i hormoni nakon što potpišemo ovaj sporazum. To je absurdno. Puno hvala predsjedatelju. Mi smo proučili vaše izvješće i zahvaljujemo povjereniku e, što je došao do sklapanja sporazuma koji je iznimno bitan za nadilaženje problema. Kada govorimo o svim tim preprekama unutarnjem tržištu, da, mi govorimo o poljoprivredi, govorimo o e, tržišnom natjecanju općenito i znamo da su naši propisi zahtjevniji i također postoji razlika kada je riječ o zaštiti ljudskih prava, o socijalnim pravima, o plaćanju poreza, o minimalnim minimalnim plaćama i tako dalje i o zaštiti manjina. Dakle, moramo imati zaštitne klauzule koje će biti učinkovite i te klauzule moraju biti još važnije u onim najudaljenim područjima. Ono što me zanima, povjereniče, je to kako možemo zajamčiti zaštitu naših poljoprivrednika i s druge strane izbjeći nelojalnu konkurenciju. Htjela bih dati još jednu primjedbu. Procjena učinka trgovinskih sporazuma je iznimno bitna ali se ona nije provela za neudaljenije regije. Puno hvala, imam jedno konkretno pitanje. Zašto e, je zašto ujedinjen, zašto SAD nisu uključeni u ovo ovu studiju, odnosno ovo mišljenje i zašto je toliko tržišnih e, područja izostavljeno, primjerice med i vino, e, zašto se govori o rastu, o neprestanom rastu, zašto 70% proizvoda nije uključeno i zašto ne postoji e, dublja analiza, zašto se ne spominje govedina, odnosno svinjetina i tako dalje. Dakle, zašto e, rezultati naših e, poljoprivrednika koji nadilaze uobičajenu proizvodnju nisu uključeni ovdje u ovu studiju i zašto nisu uključene želje društva ova studija e, ne provodi nikakvu socioekonomsku analizu, dakle ne radi se o samom društvu, radi se samo o trgovini i to je najveća greška, dakle ne radi se o društvu već samo o trgovini. I kao drugo, tko je autor ove studije, taj misli da se da je utjecaj na poljoprivredne proizvode i trgovinu isto kao i utjecaj na poljoprivredu. No poljoprivreda i trgovina poljoprivrednim proizvodima su dvije različite stvari i upravo zato su to, um, upravo zato ova uh, studija nije uh, analitična. Hvala. Kolega zahvaljujem. Meni je jasno koliko mogu biti važni ti sporazumi za gospodarski razvoj, također kada govorimo o operaterima i o e, poslovnim subjektima u Ekvadoru i drugima, ali kada govorimo o jugu Italije, na primjer, e, normalno da su oni u e, panici kada pogledaju rezultate ove studije i učinke na poljoprivredno-prehrambeni sektor. Mene sada zanima što možemo reći poljoprivrednicima koji su ove godine na vlastitoj koži osjetili negativne učinke tih sporazuma sporazuma sklopljenih sa sjevernoafričkim državama. E, to je tržište kojim sada dominiraju multinacionalne kompanije i u kojima zapravo je nelojalna konkurencija ta koja uništava proizvodnju. E, Također je predsjednik regije, e, južnih regija i ministar e, Italije za poljoprivredu, poljoprivredu pokušao umiriti sve te naše e, poljoprivrednike s obzirom na te sporazume sa Sjevernom Afrikom, da će biti dovoljno zaštitnih mjera, ali do toga nije došlo. Također je, je zajamčena zaštita velikog broja poljoprivrednih proizvoda i sektora, no ni to nije bilo provedeno. Mene zanima ovdje tko zarađuje, tko gubi.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 povjerenik i ja smo vrlo otvoreni o tome. S jedne strane nedostaje metodologije ili nekog iskustva, ali ipak radi se o važnoj studiji koja opet daje neke indikacije i u tom smislu je ona korisna za nas kada vodimo trgovinske sporazume, naročito kada se radi o nekim osjetljivim područjima. Naravno, sve ćemo to i dalje uzimati u obzir. To je tek jedna od mnogih studija, ali naravno ima i svoje ograničenja. I uvjerena sam da gospodin Hogan može detaljnije odgovoriti na pitanje. Trgovinski su sporazumi važni za gospodarski oporavak. 90% e, gospodarskog rasta dolazi van Europe i moramo zato trgovati s tim e, E, tržištima. E, trgovinski sporazumi nisu jedinstveno rješenje za sve, ali imamo jasne dokaze o tome da oni e, otvaraju radna mjesta i dovode ulaganja, ali naravno ne za sve, ne za sve u jednakoj mjeri i to nije jedini lijek za naše ekonomske probleme. I zato je toliko važno i napraviti takve procjene. Jednostavno da se vidi gdje postoji problemi kako bismo dovoljno rano ih počeli ublažavati. Ali e, optužbe neoliberalizmu i Trumpu je jednostavno nešto što ne pomaže jer e, mi e, želimo imati jednostavno uključivu e, trgovinsku politiku koja se zasniva na e, puno vrijednosti. U globalizaciji da, postoje i gubitnici, to jest e, ozbiljna stvar, moramo napraviti sve što možemo kako bismo ublažili e, one koji su gubitnici i pripremili ljude za te promjene kako na europskoj tako i na nacionalnoj razini. Ali ne treba kriviti modernizaciju što o, z, zbog gubitka radnih mjesta jer puno više nego e, to ima e, nešto ima, e, puno je otvorenije puno više toga se otvori nego zatvori. Moramo, ne smijemo zaboraviti na pojedince. Gospodine Tarabela, što se tiče Senegala, mi za Senegalom odnosno sa, e, e sa e, Marokom, nemamo trgovinski sporazum i vrlo tjesno surađujemo sa ekipom koja radi za razvoj, s gospodinom Nučom, koji e, dakle, rade na razvoju i na trgovini kako bismo jačali strategiju regionalnih integracija u Africi, a države s kojima smo sklopili sporazume bile su zaista zato i mi smo razvili naše strategije sporazuma zajedno sa tim državama. Njihovi su parlamenti to odobrili, ali mi sa Senegalom nemamo trgovinski sporazum. Mogu se jednostavno pozabaviti pitanjem malo detaljnije, ali ovog puta nije zato kriva komisija. Što mi pokušavamo isto tako e, e, se pozabaviti pitanjima dumpinga koji može biti dumping u poljoprivredi. Što se tiče podataka o izvozu, imamo ih, a mogu vam ih kasnije proslijediti jer ih sada nemam kod sebe, tako dobijete izvoz po zemljama. Gospođo Arena, što se tiče velikih tvrtki koje ovdje dobivaju, to je točno, ali i mala i srednja poduzeća također su ovdje dobitnici. Mogu vam dati neke e, konkretne primjere. Što se tiče sporazuma s Peruom i Kolumbijom, 1500 e, malih europskih tvrtki po prvi puta su počeli trgovati s Peruom, a i peruanskih tvrtki s Europom. A ista stvar vrijedi i za Kolumbiju i mogu vam proslijediti te podatke jer smo to nedavno ustanovili i mislim da je to sve pozitivno. Hvala, sada ću stati. Hvala vam, gospođo povjerenice. A sada ako ste u jednom času se osjetili povrijeđeno, oprostite, mi s vas nismo namiravali uvrijediti. A sada predajem riječ povjereniku Hoganu. U sedam sati moramo završiti sa sastankom. Mi ne sklapamo sporazume po svaku cijenu. I zato je ova studija jako važna, jer nam jako jasno predstavlja kakvi su različiti scenariji koji su postavljeni i ukazuje nam na to što bi se moglo dogoditi. Mislim da su to dragocjene informacije u kontekstu pregovora koji su u tijeku. U ovoj studiji, očito da mnogi nisu pročitali sažetak, većina nas, mislim, hoću reći da niste pročitali sažetak, većina nas, među kojima i ja, nismo počeli od sažetka, ali da, da jeste, vidjeli bi koji su to parametri, to su dva tehnička e, e, pristupa, to je naznačeno, a mi nismo uopće uključili USDA, e, jer ne smatramo da je to valjan pristup. Nemamo sektorski pristup. Dakle, kako bi to sve bilo pomoći za sve one koji su doista iskreno zainteresirani za ovo, mi ćemo poslati svakom zastupniku odbora, za, odbora Agriinta. E, poslat ćemo samo taj sažetak, e, odnosno raspored, sadržaj, ispričavam se, e, i to će biti od velike pomoći na jednoj stranici da pročitaju sažetak nego da pročitaju cijelo izvješće. Ovo je jako važna tema kojom se bavite u parlamentu i koju i mi nastavimo riješiti. To je nešto što se ne odvije samo u međunarodnom trgovinskom kontekstu, već u samoj Europskoj uniji, tako da ćemo čim dobijemo izvješće radne skupine koje radi na ovome, e, doći kod vas i razgovarati o tome 2017. Dakle, kad to bude riješeno i vidjeti na koji način se može riješiti e, problem e, proizvođača u prehrambenom lancu. Dakle, to su jako važne stvari i moram poduzeti nešto po tom pitanju i uz pomoć drugih općih uprava, opće uprave za tržno DigiGrow također e, blisko surađujemo da vidimo koji mogu biti prijedlozi predstavljeni 2017. godine. Gospodin Heran Garcia, slažem s vama kada kažete da nam je potreban, potreban reciprocitet i ove slobodno trgovinske sporazume koristimo kako bismo imali e, u cene poluge. Dakle, potrebno je dvoje za ples, kao što se kaže i e, ta reciprocitet nam je potreban, potpuno slažem s vama. Što se tiče drugih pitanja koje je spomenula gospođa Rena. To su jako važne teme za e, sredozemlje. Imamo brojne sporazume s prijateljima u Sjevernoj i e, Južnoj Africi sada i tu trebamo e, imati valjanu kontrolu da vidimo da se postaramo da neželjene bolesti oboljenja ne dolaze u europske zemlje i bilo bi dobro da i države članice budu jako oprezne po tom pitanju, jer to, su njih, to je njihova odgovornost. Ponekad smatra da je Europska komisija odgovorna za to, odnosno za sve što ne valja, ali ne, to je na državama članicama da se staraju za takve stvari. A mi smo spremni pomoći, naravno, na svaki mogući način. E, u kontekstu pitanja gospođe Krupe o anti... E, biotičkoj otpornosti to treba znati da je to uključeno u deklaraciju o poljoprivredi gdje je 20, dakle to je ostvaren napredak, no ipak imamo još puno posla kako bismo riješili sve te jako važne teme eh, i općenito govoreći poljoprivreda eh, ima jako puno posla kada ako želimo biti da bude dobra za poljoprivredu, za okoliš Gospodin Danten spomenuo probleme koji će nastati, nastupiti u proizvod, proizvodnje govjene i upravo je ako se dogovori sa tim uvjetima, ali ovdje smo samo htjeli pokazati što se neće dogoditi i ako se vidi se, tu pokazuje što se može, do čega može doći ako se previše ustupaka napravi u određenom e, polju i to je jako važno i za nas pregovarače, i gospodin Malstrom i mene no temeljna temeljni studiji e, uključuju i prethodne sporazume. I ovdje se radi samo o scenarijima, treba shvatiti i mi ne predlažemo da se to provodi, mi samo pokazujemo što se može dogoditi u raznim scenarijima ukoliko bi se prislo na njih, razumijete? Dakle, ovdje se jednostavno za ciljima otvoriti oči ljudima. E, gospodine Kelly, da, u Indoneziji postoje jako dobre mogućnosti i Cijelokupno područje ASEANA pokriva 750 milijuna stanovnika, imaju sve veće stanovništvo, okreću se prema našim proizvodima, naravno najčešće sad u Indoneziji nabave proizvode iz Australije i Novog Zelanda, a imaju samodostatni su 25% e, u mješnom sektoru, to je velika mogućnost e, za e, E, sektor mljekarstva u Europskoj uniji, zato sam imao 42 proizvođača mm, na zadnjem putovanju tamo, treba će nam nekoliko godina da zaključimo te sporazume, ali mislim da je Indonezija zemlja koja ima ogromne potencijale. I, gospodine Tarabela, ne bi bilo dobro kada bismo pristali na takve scenarije i to je poanta koju, koju želimo e, e, pokazati. Dakle, Gospodin McGinnis i drugi pitali su što ćemo učiniti sa svim ovim informacijama, pa utjecaj učinka e, je takav da imamo trgovinske zaštitne mjere koje su već uključene u ovo. Gospođa Aguilera, potpuno se slažem s vama da je poljoprivrednicima, da su poljoprivrednici u teškom e, razdoblju sada moramo imati na umu punu potražnju i kada počnemo pokret, e, E, to raditi. To radimo sada sa mješnim proizvodima, no u svakom slučaju idemo u pravom smjeru. I vidite ovdje sam, po samom broju slobodno trgovinskih sporazuma. No, potpuno se slažem da kada se radi o sredozemnim proizvodima moramo učiniti više. I možda ću vam moći dati o više informacija e, pisanim putem o kao što su vino, masno ulje i tako dalje. Gospodin Doc, e, spomenuo se s Brexitom. Mi nećemo večeras početi pregovarati Brexit. No, samo vas želim podsjetiti Ujedinjena kraljevina donijela odluku izaći iz Europske unije, a nije Europska unija odlučila izbaciti e, Ujedinjenu kraljevinu. To ste vi odlučili i treba i ovo sve i trebalo imati na umu sve, e, sve posljedice, no to je sve što ću reći o tome. Gospodine Flanagan, budite uvjereni da postoje neke teme u CETI o kojih se vi i ja nećemo nikada dogovoriti, ali vjerujte da je ovo pozitivan sporazum za Europsku uniju i ja znam da ste vi dobar porac e, za okoliš e, i imate na umu e, zašto e, gore u Irskoj i siguran sam da se slažete da su norme zaštite dobrobiti životinja i okoliša i da su to vrhunske norme i da Evropska unija može biti ponosna tako što Evo, traži se da ne zaključim. Dakle, zaključno želim reći, želim zahvaliti svima na komentarima. Mi ćemo dostaviti E, naše komentare i objasniti sažetak ovog dokumenta detaljnije, dakle to ćemo se dostaviti svim e, članovima oba odbora. Hvala vam e, povjereniče, povjerenice. A sada ćemo saslušati, začekati sažetak koji se nam predložili postati. Ovaj sastanak bio je koristi. Molim vas da ne zaboravite da su neki zastupnici odbora INTA da rade na temama koje su od velikog značaja za odbor poljoprivrede i suradnja s odborom INTA uvijek je e, pozitivna jer se može rješavati probleme iz sektora poljoprivrede. Konačno, gospodin Lange će riješiti, završiti, zaključiti ovaj sasnak. Ovo je jako dobra suradnja između agrija INTA i imali smo dobru raspravu, najprej hvala. Najpša hvala, mislim da možemo smatrati zapisnik sastanak koordinatora usvojenim. 5. Eh, prosinca ćemo imati sljedeći sastanak, najpša hvala. I predsjedavajući zahvaljuje i prevoditeljima.